dnevnog reda e, i prijeći na najavu pozicije vijeća u prvom čitanju u vezi sa ograničenjem buke na, u zračnim lukama e, Europske unije. Znači drugog e, travnja je ta usvojena i prema poslovniku to mora biti prva točka dnevnog reda na prvom sastanku nakon usvajanja tog stajališta. E, predlaže se da se dakle moramo proći formalni formalnu proceduru najprije najave a potom usvajanja odnosno glasanja Eh, odobravanje, usvajanje zapisnika od sastanka 17. do 18. ožujka i 31. ožujka 2014. Nema primjedaba, u redu, to je usvojeno, hvala. A potom prelazimo na izvješće Leichtfried o pravilima i postupcima u vezi s uvođenjem operativnih ograničenja povezanih s bukom u zračnim lukama Unije unutar uravnoteženog pristupa. Otvaram glasanje. Da li su svi glasali? Nisu. Dominik pokušava glasati sa svojom viza karticom. Jesu li sad svi glasali? Zatvaram glasanje. Gospodin Groš nema karticu pa je glasao dizanjem ruke. E, sada ćemo glasati o tih 15 amandmana u bloku. Svi koji su za, molim dignite ruku. Koji su protiv, molim da dignu ruku. Suzdržani. Dakle, ovo je odbijeno. znam da, da je to neobično usred glasanja, ali drago mi je što... Dakle, aha, sada glasamo o amandmanu 14, koji je za, protiv, suzdržan, to je odbijeno. Amandman 15 otpada, Šest tko je za, protiv, suzdržan, e, odbijeno. Amandman 16 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. I pet tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Sada prelazimo na završno glasanje. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. 19 za, 4 protiv, nema suzdržanih. Izvješće je usvojeno. Čestitam gospodinu Lajhtridu. Sljedeće na dnevnom redu su završne E, riječi e, predsjednika na kraju ovog saziva parlamenta. Moram reći nekoliko e, pogledajte u svoje E, pretince e, tamo ćete vidjeti materijal koji sam vam dostavio u svakom slučaju fotografije e, smo vam stavili u pretince Ovim završavaju aktivnosti ovog našeg odbora u ovom sazivu parlamenta. E, bili smo vrlo zauzeti, dosta smo radili u ovom sazivu. Znam da smo o tome već i prije govorili. Bili smo doista vrlo zauzeti. Svima vam želim zahvaliti na e, vrlo predanom radu u proteklih pet godina i tu uključujem ne samo e, redovne članove nego i e, one koji su ih zamjenjivali. Kad pogledamo sve što smo učinili u prošlih pet godina, doista smo obavili veliki posao i znam da smo time E, učinili mnogo dobrog za promet u Europskoj uniji, za integraciju prometnog sustava u Europskoj uniji, ali te stvari traju, e, treba vremena dok, uvjerim, dok se zemlje članice e, uvjere da primjene zakonodavstvo. Želim također zahvaliti osoblju u tajništvu odbora za promet. Želim zahvaliti poslužiteljima koji su nam bili na usluzi, smiješili se i pobrinuli se da su uvijek svi papiri bili na vrijeme spremni. I također želim zahvaliti prevoditeljima. Ja sam klasičan primjer zastupnika koji bez prevoditelja ne bi mogao raditi svoj posao. Često smo se šalili na tu temu. Želim doista zahvaliti prevoditeljima jer to je težak posao koji oni rade. Ponekad tri sata i više e, prevodili su sve što smo mi govorili. A ovdje je bila riječ o vrlo tehničkim dosjejima. Oni su to odradili sa velikim profesionalizmom i velikom učinkovitošću i zato želim zahvaliti svim prevoditeljima u svim kabinama na poslu koji su odradili u proteklih pet godina. Sada prelazimo Idemo dalje. E, Matije i ja bit ćemo na saslušanjima e, za novi odbor, za sljedeći saziv. Onima koji nastavljaju s radom želim mnogo uspoha, onima koji idu mirovinu želim sretno i e, sretno umirovljenje. Znam da ćemo ostati u kontaktu svima s kojima smo surađivali, i viđali se svakodnevno iz tjedna u tjedan. Želim zahvaliti također svom osoblju i našim asistentima i pomoćnicima koji su nam omogućili da odradimo posao koji smo odradili. Svima, dakle, odboru za transport želim sve najbolje u budućnosti i potpuno sam siguran da sljedeći odbor neće biti tako dobar kao što je bio ovaj. Jer ovo je najbolji odbor u Europskom parlamentu a razlog zašto je najbolji je kao prvo zbog predsjednika, ne, zbog vas, članova, vi članovi učinili ste ovaj odbor doista najboljim u Europskom parlamentu i zato vam hvala na podršci i sretno u svim vašim poduhvatima što god što god započeli i kamo god vas putevi odveli svako dobro Moram najaviti sljedeći sastanak je sedmog, sedmog. E, gospodin Leichtfried još želi nešto reći. Želim se pridružiti e, svim zahvalama koje si ti izgovorio. Dakle, doista, ako je sve ovo, e, kako si ti rekao, tako dobro izgledalo proteklih pet godina, onda je to e, bilo zbog toga što, zbog načina na koji smo surađivali. Nismo mi smo e, uspjeli u mnogim E, slučajevima sagraditi mostove između različitih mišljenja. Nismo uvijek uspjeli u svemu što smo pokušali e, prevazići granice, ali e, uspjeli smo u bitnim ciljevima postići ono što smo htjeli. Želim zahvaliti svim našim suradnicima Walteru Goetzu. Ovo što danas imamo pred sobom je završnica jednog ukupno dobrog, dobro odrađenog posla. Sreća je da je naše tajništvo e, bilo e, tako dobro, unutra rade izvrsni profesionalci. U svakom slučaju želimo im zahvaliti. Također e, svim suradnicima u svim klubovima zastupnika, zahvaljujući njihovoj kvaliteti naša suradnja, suradnja između članova odbora mogla je izgledati ovako kako je izgledala. Također e, prevoditeljima, osobito ja kao netko ko govori njemački, divim im se kako E, razumiju sve varijante njemačkog, austrijski, njemački i sve druge vrste njemačkog. Dakle, imali su doista dosta toga za savladati i želim im doista zahvaliti. I na kraju izračunao sam 180 prijedloga smo obradili u ovom odboru i uspjeli smo da su usvojeni uglavnom sa velikom većinom glasova i to zato što su bili dobro, izvješća bila dobro napisana. E, ono što želim još e, reći je nastavite raditi na unapređenju transporta ovdje u ovom odboru ta pitanja su u najboljim rukama. Također želim zahvaliti i komisiji koja je dosta učinila za unapređenje transporta. A važno je da ta pitanja ne budu zapostavljena kao manje važna nešto što sam od tebe naučio, e, ono što si uvijek na kraju govorio je bilo, nadam se da su svi sretni. Ja ti mogu reći, ja sam u proteklih pet godina bio sretan uz tebe kao predsjednika ovog odbora. Hvala. Hvala. Said, Michael, Said. Hvala. Ja želim također zahvaliti svima onima koji su evo radili ovdje s nama, znači i u samom e, i sam, znači ovdje u dvorani i također izvan dvorane i doprinijeli su našem poslu bez osoblja na svim mogućim razinama i bez svih tih ljudi koje se bave svim mogućim različitim e, aspektima moram reći da e, posao ne bi mogao biti moguć i zato i moramo zahvaliti. Također želim zahvaliti i tebi. Već jučer e, tijekom naše ugodne večeri, tijekom naše ugodne zabave, ja sam rekao sve to, ali mogu danas i ponoviti. Ti si jedan od predsjednika koji ima najveće iskustvo u okviru e, Europskog parlamenta. Ti si stručnjak u svim aspektima, ne samo sa stajališta ovih parlamentarnih tema, nego također i sa stajališta s prometnog sektora, zato što si radio na toliko tema u posljednjih 20-30 godina Velika mi je čast što sam mogao raditi s tobom e, u ovih posljednjih pet godina. Ja sam e, siguran e, da je svima jasno ovdje da si se zaista trudio najbolje što si mogao i da si nam e, pomogao da dobijemo sjajne rezultate na području prometne politike. Hvala i kao što smo već ranije rekli, vidimo se ponovno na nekim drugim područjima i e, temama. I kad bismo mogli ponovno biti dio ovog odbora, siguran sam e, da bismo to i učinili. Istina je da će nas vjerojatno mnogi pitati o našim iskustvima i u tom smislu bih želio zahvaliti i mnogim kolegama. E, siguran sam da ću mnogi od njih e, sigurno vidjeti u budućnosti. Ne znam hoćete li svi vidjeti mene, ali siguran sam da će se neki od vas vratiti. Matiju sigurno, također i neki drugi i mnogi oni s kojima smo radili proteklih godina. To je također karakteristika ovog ovdje odbora. E, čini mi se da na neki način uvijek e, uspijevamo ostvariti savjetodavnu funkciju kako bismo došli do zajedničkog dogovora. Znam da su nam prioriteti možda drugačiji, ali to nas ne sprečava u tome da na kraju ipak dobijemo nešto, konkretan rezultat i da zaista uspijevamo napraviti napredak i ostvariti rezultate. Smatram da je to upravo ono što smo mi uspjeli napraviti u okviru ovog e, odbora. E, čestitam i želim sreću svima onima koji započinju svoju izbornu kampanju. Nadam se da će ponovno biti izabrani, a svima ostalima želim na novom poglavlju koje pokreću u životu. Hvala. Hvala lijepa i ja želim zahvaliti svim kolegama. Bilo mi je veliko zadovoljstvo raditi u ovom odboru. Želim zahvaliti svim suradnicima, svima iz tajništva, iz komisije, je li danas netko od komisije ovdje? Je. I naravno prevoditeljima. I u prvom redu tebi, Brian, jako mi je žao što sinoć nisam mogla doći, pokušala sam, ali... E, ja sam e, na visokom mjestu na listi kod nas u Njemačkoj i zato i sada moram juriti na drugi sastanak drugog odbora gdje moram glasati zato ne mogu e, duljiti e, doista mi je bilo veliko zadovoljstvo već sam i u knjizi E, svoje to napisala. Bila sam u drugim odborima, u drugim parlamentima i ako bih mogla dodijeliti Oskara e, nekom predsjedniku odbora, to bi bio ti, jer bio si uvijek e, u prvom redu fair. Zapravo je bilo nemoguće prepoznati u kojoj si stranci jer si uvijek bio tako fair Mislim da si doista uzor kako bi se predsjednik odbora e, trebao ponašati. E, uvijek si pokušao e, dati svima mogućnost i riječ. U svakom slučaju upravo tako bi trebalo raditi kako ti radiš i na tome ti želim zahvaliti. A sada kao što sam već rekla moram žuriti. Mislim da ćemo se još vidjeti na plenarnoj svima želim sve najbolje, puno uspjeha u svim poduhvatima, vidimo se. Hvala. U slučaju da posjetitelji nisu sigurni, ja sam u socijaldemokratskoj opciji. ja sam inače iz britanske laborističke stranke, pa bi se moglo dovesti i to u pitanje, no šalim se. Ja se također želim pridružiti e, riječima zahvale Brajanu tebi e, tvom divnom smislu za humor e, koji jako cijenim taj blagi crni humor koji je u ovom našem odboru uvijek bio vrlo dobrodošao. Želim zahvaliti svim kolegicama i kolegama na njihovom doprinosu, iako uvijek nismo bili istog mišljenja, to je jasno. Moj klub zastupnika je često bio u manjini, ali ako to naš rad ovdje usporedim sa drugim parlamentima, mi smo uvijek se bili objektivni i držali se e, objektivno dosjeja na kojima smo radili. E, također sam uvijek jako cijenila, bila sam i u drugim odborima, Dakle, taj vrlo objektivan način rada ovdje kod nas se sve uvijek odvijalo vrlo čisto. Dakle, nikad nije bilo razlike razloga za kritiku, što nije bio baš slučaj u svim odborima, ali tebi doista želim izreći komplimente. Također želim e, izreći komplimente prevoditeljima u našem odboru nije bilo baš lako raditi jer se radi o vrlo tehničkim dosjejima i sigurno nije lako prevoditi e, naše sastanke. Također želim zahvaliti tajništvu koje je uz veliku kompetentnost radilo i surađivalo s nama. Ja se neću vratiti u sljedećem sazivu parlamenta neću biti. E, prošli put je u odboru bilo dvoje njih iz Alpa, sada samo jedan zastupnik iz Alpa, u sljedećem vjerojatno niti jedan, zato vas molim ne zaboravite Alpe, nemojte ih promatrati uvijek samo kao prepreke prometu nego i kao vrijedan životni prostor. E, ponekad ću vam napisati pokoje pismo sa željama takve vrste, a ponekad ću vam i doći u posjet jer Alpe su također i proba za prometnu politiku. Ono što tamo ne funkcionira neće funkcionirati ni drugdje. Dakle, budite na oprezu, ja ću se povremeno pojavljivati i podsjećati vas na Alpe, jer vjerojatno nitko više neće biti ovdje ko će se zalagati za tu temu. Ali možda ćemo se sresti na skijanju, e, na našem, u, u vezi sa našom drugom temom, a to je turizam, dakle kod nas u Tirolu. E, i vrlo rado ću vam dati besplatan e, sat poduke skijanja. Svima srdačno zahvaljujem na odličnoj suradnji i svima želim svako dobro. Brian, tebi želim puno sreće u prelasku sa šina na vodu, to je jedan relativno opasan teren, ali sigurna sam da ćeš ti e, odlično uspjeti u tome. Uh, Hvala svima. Hvala svima na ljubaznim riječima. Svima vam želim svako dobro. Naravno, ja ne bih bio Brian Simpson kada ne bih e, ipak upozorio komisiju na nešto, a to se odnosi na sljedeće, zapravo to nije upućeno općoj upravi MOVE, nego općoj upravi za tržišno natjecanje. Molim vas da pripazite na njih jer ako se oni prime javnih usluga, onda će uistinu biti krvi posvuda. E, e, mislim da je to uistinu moje omiljena opća uprava u komisiji. U redu, hvala svima, dame i gospodo. Završili smo s radom, kao što je rekao Tony Blair, na posljednjem aktualnom satu u svojstvu predsjednika vlade. Sada je sve gotovo. Hvala.